Proglašavam da je zasjedanje Europskog parlamenta prekinuto 27. travnja 2017. godine ponovno otvoreno. Prije nego što dam riječ kolegama koji su zatražili riječ vezano za poslovnik,